und Kollegen. Drage kolege i kolegice, molim vas da uzmite vaše mjesto. Ich möchte den nächsten Tagesordnungspunkt. Htio bih najaviti sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o vanjskoj, trgovinskoj pa i energetskoj politici koju se koristi na uštrb drugih susjednih zemalja. U ovom slučaju se radi o Rusiji i Ukrajini, ali ne samo o Ukrajini. Nakon onih izjava koje smo čuli iz Moskve i nakon mjera koje sada e, utvrđujemo se radi o tome, a to sam i kratko rekao u jednoj e, izjavi za novinare sa e, kolegom da takve mjere nisu prihvatljive u slobodnoj Europi. 70. godina smo imali sporazum iz Helsinkija koji dalje danas vrijedi i koji obvezuje i Rusiju. Kaže da svaka zemlja u Europi može slobodno odlučivati o smjeru u kojem želi ići što se tiče odnosa sa drugim zemljama, što se tiče uduživanja, alijansa, sporazumima o udruživanju i da se smiju te odluke donesti slobodu. Međunarodno e, pravo to nalaže i to je obveza svih europskih zemalja, te stoga ja smjera Rusije smatram protivnim sporazumu iz Helsinkija. A želim podsjetiti isto tako da je i Rusija zemlja članica Svjetske trgovinske organizacije i da i u tom kontekstu krši pravila. Neosporno je da svaka zemlja želi imati odnose sa susjednim zemljama, da želi imati što bolje i bliže odnose, to želi i Rusija, a u ničem interesu nije da su loši odnosi između Rusije i Ukrajine. Odnosi trebaju biti dobri, trebamo imati Europu sa manje trzavica, želimo imati e, manje e, sukoba koje mogu dovesti do zalađivanja situacija, ali kako i na koji način zemlja uređuje svoje odnose spada u suverenost te same države, u ovom slučaju, na primjer, Ukrajine. Niti mi iz Brisela, niti oni iz Moskve ne smiju se miješati u to. To je odluka koja se treba donijeti u Kijevu, dakle što se tiče smjera. To nije odluka koju se može donijeti niti u Briselu, niti u Moskvi. Možemo samo reći da ako se žele ostvariti neko odnosi koje su postavke iz 2012. godine iz prosinca iz sastanka sa Ukrajinom znamo isto tako što želimo ostvariti, što želimo pripremiti za sastanak u Vilniusu. Ali hoće li se stvarno ići u tom smjeru je odluka koja leži na Kijevu i na nikome drugome. To želim jasno naznačiti. No, sada bih vas zamolio i da ne vodimo raspravu o pripremi sastanka na vrhu u Vilniusu i o sporazumu o poduživanju, već da ovo kratko vrijeme za raspravu e, iskoristimo za pripremu izvješća, na primjer kolege Kovalta i drugih kolega koji se tiču te teme. Imat ćemo još prilike za to, a i prije Vilniusa ćemo unutar ovog odbora voditi opširnu raspravu gdje ćemo vidjeti kako procjenjujemo sve ono što se e, ostvarilo kao uspjeh, a danas moramo odaslati snažnu poruku koji se tiče e, raznih e, načina ponašanja Rusije. Vrlo mi je drago što je ukrajinski veleposlanik ovdje s nama danas i što će nam također dati kratki prikaz toga i što je kolega Vigant, isto tako koji e, je ovdje s nama i koji je odgovoran sa strane za ta pitanja. Imaćemo, ćemo dakle, prvo te prezentacije, zatim kratku raspravu, zatim ću oko 12 sati zaključiti ovu točku dnevnog reda, te bih vas onda zamolio da još jednu točku dnevnog reda, dakle radi se o zastupnicima Operme, gospodina Klička i Jacenjuka, da nam daju kratku, e, kratko izlaganje. Isto tako tome u srpnju nisu mogli biti s nama na sastanku jer su imali drugi sastanak u Kijevu. Gospodina Klička, gospodina Cenuka želim već sada srdačno pozdraviti u ovom odboru. Gospodine veleposlaniče, predajem vam riječ, molim vas kratko. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Želim vam e, zahvaliti što danas održavate ovu raspravu bez ikakve odgode na mm, prvog radnog dana nakon jednog prekida. Imali smo vrlo mm, angažirano ljeto Potuzeli smo potrebne reforme kako bismo potpisali sporazum o pridruživanju i jedno, jedan od događaja koji je i najavio Europski parlament je povezan sa nacrtom zakona o progonu koji je podnesen odboru 6.8. No, u kolozu smo vidjeli da unutar, unatoč domaćem zadaku koji smo odradili, Ukrajina treba također nadvladati i neke unutrašnje čimbenike i želim eh, potvrditi ovom prilikom poruku koja mora biti nedvosmislena da unatoč svim e, zastraživanjima i također reakcijama e, da će se sporazum o pridruživanju između EU i Ukrajine propisati u studenom. Proces e, europskih integracija je nepovratan. Prije dva tjedna Carinska služba Ruske federacije je prebacila sve ukrajinske izvoznike u kategoriju rizika u svom upravljačkom sustavu i to je dovelo do efektivne blokade izvoza u Rusiju. Obvezna provjera svih tereta koje dolaze iz Ukrajine obuhvatila je i, e, i industrijske pro, proizvode. Ukrajinski izvoznici predstavljaju dvije trećine e, ukrajinskog gospodarstva, dakle najtežu industriju i e, strojeve, dakle kemijska postrojenja koja daju stotine tisuća radnih mjesta. Ukrajinska vlada je ozbiljno zatražila da se riješe ova sporna pitanja u svojim razgovorima sa Rusijom. Nakon razgovora između predsjednika Ruske federacije i predsjednika Ukrajine, e, ukrajinska delegacija koju je vodio premijer posjetila je Moskvu ovog ponedjeljka. Naša delegacija je otišla u Mosku sa jednim paketom konstruktivnih prijedloga koji su nastojali iznaći kompromis pod eh, pretpostavkom da će se potpisati predpristupni ugovori također mi želimo znači učinkovita rješenja u duhu strateškog partnerstva. Nažalost, rezultat pregovora se može sažeti riječima savjetnika predsjednika Putina, gospodina Vlaza, koji je rekao, citiran, Ukrajina će prestati biti naš strateški partner a i također će nestati kao subjekt međunarodnog prava ako želi zadovoljiti sve uvjete za trgovinu s Europskom unijom. Dakle, Moskva je ponovila svoju namjeru da uvede posebne mehanizme carinske kontrole ako potpišemo predprisutni pregovor između ostalog također uvođenje posebnih carinskih tarifa za svu robu koja dolazi iz Ukrajine. To je stvarna činjenica i raspoloženje našeg e, partnera će i e, pojačati nakon e, samita u Vilniusu. Naravno, takve mjere su na štetu svima, uključujući Rusiju i Europsku uniju. Ovu strategiju Moskva provodi u natoč obvezi da će se suzdržati od gospodarske prisile koja želi svojim interesima podvrgnuti Ukrajinu i njezina prava u njezinom izvršavanju suverenosti i također želimo e, u nastojanju da se osigura određene prednosti sukladno memorandumu o um, osiguranju Ukrajine, pristupa Ukrajine um, ugovoru o neproliferaciji oružja. Poštovane dame i gospodo, želim e, izraziti svoje zadovoljstvo izjavama zastupnika Europskog parlamenta iz najvećih političkih klubova o tome koji pokazuju i aktivno angažiranje Europske unije. Također cijenimo komentare Europske komisije o ponašanju Moskve koje smatraju da je tako ponašanje neprihvatljivo. No mislimo da Europska unija treba ići korak dalje. Mislim da Europska unija u svom odgovoru treba kombinirati moralnu i političku potporu Ukrajini. Dakle, kao prvo, ovih dana Ukrajini treba konsolidacija svih političkih obitelji unutar Europskog parlamenta i e, dogovor da se potpiše pretpristupni ugovor sa Ukrajinom. Također, Europska unija bi trebala objaviti odluku zemalja članica o potpisanju ugovora o predrživanju na sastanku Vijeća za vanjske poslove u listopadu, tako da se od, e, izbjegne odgoda do, e, odlučivanja do studenoga. Također, E, kada je riječ o potpisivanju pristupnog ugovora, to će biti moguće jedino nakon pristanka Europskog parlamenta i mi računamo na vašu potporu da ćete dati ovu potvrdu nakon potpisivanja sporazuma. I kao četvrto trebamo intenzivirati kontakte između vodstva europskih institucija, europskih zemalja članica, Ukrajine i Ruske federacije. Peto, trebamo također pokrenuti jednu kampanju koja će objasniti prednosti ugovora o pridruživanju sve i Ukrajinu i Rusku federaciju sa stajališta gospodarske, političke i socijalne dimenzije. Dakle, šesto, Europska unija bi trebala i olakšati otvaranje pristupa ukrajinskoj robi i svom tržištu, naravno u skladu sa europskim standardima. I na kraju, ali ne i najmanje važno, treba također ubrzati i isplatu mikrofinancijske pomoći EU-a u Ukrajini i također ponovno pokrenuti programe potpore iz proračuna. Nadam se da će Europska unija uvijek biti hrabra, da će budno motriti i također da će razriješiti ovo pitanje. Ukrajina odlučila izvršiti svoje obveze u skladu sa zaključcima vijeća od prosinca 2012 što je potrebno kako bi se potpisao sporazum o pristupanju. Također, jučerašnje, savjetovanje na visokoj razini pokazuju da smo ostvarili značajan napredak u poštivanju ovih kriterija. E, prošlog, tjedna smo proslavili 22. godišnjicu neovisnosti i tada je predsjednik Ukrajine jasno rekao da za Ukrajinu pridruživanje s Europskom unijom e, će postati značajan poticaj za daljnju izgradnju moderne europske države. Nedavni događaji samo dokazuju da naše zajedničko nastojanje za ostvarenje bolje budućnosti sada ulazi u najkritičniju fazu. Hvala vam na pozornosti i još jednom gospodine Brok što ste sazvali ovaj pravovremeni sastanak. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući na ovoj prilici da u kolovozu razgovaramo o krizi koja je nastala između Ukrajine i Rusije kada je riječ o trgovinskim odnosima, dakle o krizi koja je nastala u kolovozu. Nažalost, postoji jedna tradicija u ovim odnosima odnosno da se takva teška pitanja pojavljuju ili u kolovozu ili u prosincu. Dakle, trebamo vremeno na to reagirati. Ovo je prvi put možda u povijesti europske vanjske politike da imamo vrlo napete pregovore o slobodnoj trgovini i također da je to podložno reakciji ili prihvaćanju takvog sporazuma od strane jedne treće zemlje. Također mi smo pregovarali pet godina od 2007. do 2012 i sporazum je pokrenut 2012. Nadam se da će doći do potpisa tog sporazuma za nekoliko mjeseci. Ovo je iznenadna vrlo snažna reakcija na razvoj događaja koja iskazuje volju ukrajinskog naroda da pokrene pregovore o tome i oni koji su na vlasti su također podržali tu volju. Zadovoljni smo što situacija koju je opisao veleposlanik na ukrajinskoj i ruskoj granici se vratila u normalu. Dakle, ponovno, e, važno je slobodan e, slobodan opticaj robe, dobara u odnosima između zemalja. Nadamo se da će to tako i ostati. U načelu Europska unija je pozvala obje zemlje da iznađu međusobno rješenje u skladu sa preuzetim obvezama koje su dakle, obje zemlje preuzele kao članice Svjetske trgovinske organizacije. I gospodine predsjedavajući, Posjećam e, da trgovinski odnosi su podložni pravilima koje je donijela ta organizacija. Dakle, s obzirom na rješenja koja su iznađena u protekla dva tjedna, međutim, mm, događaji se pokazali da u ovom sporu postoji politička dimenzija, odnosno Rusija vrši otvoreni pritisak na Ukrajinu s obzirom na moguće potpisivanje sporazuma o pristupanju, dakle, Mm, s obzirom također i na održavanje samita o mm, slobodno trgovinskim odnosima u studenome. Također, e, obje strane su izjavile da potpisivanje sporazuma o pristupanju će e, pokrenuti i posebne mjere e, carinske mjere koje će se odnositi na ukrajinsku robu koja ulazi u Rusiju. Veleposlanik je citirao savjetnika predsjednika Putina. Ja bih dodao dakle, da je on rekao da bi potpisivanje takvog sporazuma bilo samo ubojstvo za Ukrajinu i također da će Rusija se povući iz slobodno trgovinskog sporazuma sa Ukrajinom ako Ukrajina potpiše taj sporazum. U vezi sa sastankom koji se održao u Moskvi ovog ponedjeljka isti savjetnik je rekao da bi za Ukrajinu bila katastrofalna situacija, nastanak takve situacije u odnosima sa Rusijom i da Rusija želi to izbjeći po svaku cijenu. Sam predsjednik Putin je prošlog tjedna izjavio da sporazum o pridruživanju nameće stroge uvjete u Ukrajini da će Rusija poduzeti zaštitne mjere kako bi zaštitila svoje tržište ako se taj sporazum potpiše. Dakle, takva izjava pokazuje da nedavni spor na rusko-ukrajinskoj granici je samo prvo upozorenje koje najavljuje nešto gore ako Ukrajina pristupi potpisivanju predpristupnog sporazuma. Odgovor koji je nedavno dala komisija, naravno u dogovoru sa Europskom službom za vanjsko djelovanje je jasan i iznesen je putem glasnogovornika za trgovinu i također jučer ga je ponovio povjerenik Füller. Evo, htio bih se nadovezati na glavne elemente tog stava. Dakle, kao prvo, kao suverena zemlja, Ukrajina može slobodno odlučivati o sporazumima koje će potpisati. Povjerenik se nadovezao na konačni akt iz Helsinkija i kada je riječ o tom aktu, on je jedan od temeljnih e, akata naših e, postojećih sporazuma o partnersu i trgovini ne samo sa Ukrajinom nego i sa Ruskom federacijom. Ukrajina je u više navrata naglasila svoju želju da se nastavi gospodarska i politička integracija koja je od ključne važnosti za modernizaciju zemlje. Međutim, ovaj sporazum e, ne spriječava Ukrajinu, želim da to bude jasno, ne spriječava Ukrajinu da razvije konstruktivan odnos sa e, Euroazijskom e, carinskom unijom, naravno ukoliko je ta utemeljena na pravilima svjetske trgovinske organizacije i ukoliko to ne spriječava slobodnu trgovinu. Europska unija dakle smatra da bilo kakve gospodarske prijetnje Rusije Ukrajini koje su povezane sa mogućim potpisivanjem ovog sporazuma su neprihvatljive. Europska unija je i dalje um, spremna potpisati ovaj sporazum pod uvjetom naravno da Ukrajina ostvari opipljiv napredak prema mjerilima koji su utvrđena odlukom Vijeća za vanjske poslove u prosincu 2012. I nadamo se da će to se dogoditi na e, samitu u studenome. Dakle, kada je riječ o ovim e, mjerilima, naš stav nije izmijenjen e, u svjetlu nedavnih događaja. Također treba napomenuti da Europska unija ima e, također snažne trgovinske veze sa Rusijom i sa Ukrajinom i da očekuje da će se brzo rješenje naći za ova pitanja u duhu također održavanja stabilnosti obveza koje su preuzele i Rusija i Ukrajina. E, povjerenik Füle se jučer sastao sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost e, predsjednika Ukrajine i također sa ministrom pravosuđa i pregledali su zajednički detaljno ova mjerila. I naravno dana je jasna poruka potpore kada je riječ o problemima koji su nedavno nastali u trgovinskim odnosima, ali također dana je jasna poruka kada je riječ o rješavanju ovih poteškoća u trgovinskim odnosima koje imamo sa Ukrajinom. Stav Europske unije je da s obzirom na stranje okolnosti koje će dovesti do potpisivanja sporazuma o pristupanju, u našem je interesu poduzeti konkretne korake kako bismo uklonili prepreke trgovini i također kako bismo spriječili donošenje protekcionističkih mjera. To se naročito odnosi na proizvode koksa, mm, ugljena i sličnog, ali također i na e, usklađivanje tarifa nakon pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i povećanja tarifa u brojnim područjima. Dakle, unatoč ovim e, poteškoćama u bilateralnim e, odnosima, tarife su moguće i mogu se primijeniti na osjetljive proizvode i to je nešto što se odnosi na izvoz piletine i jaja na europsko tržište. E, Europska unija također e, smatra da treba razmotriti kvalitetu i usklađenost sa standardima tih proizvoda. Su utvrdili da bi e, došlo nakon razrešavanja tih sprova do velikih, velikog priljeva proizvoda iz Turske u Rusiju i mi Smatramo da kada je riječ o izvozu e, europskih proizvoda u Ukrajinu, da se to neće kvalificirati za preferencijalni postupak kada je riječ o izvozu iz Ukrajine u Rusiji. Dakle, ponavljam, neće se raditi o preferencijalnom e, tretmanu za izvoz iz Ukrajine u Rusiji, zato e, su to proizvodi koji nisu proizvedeni u Ukrajini nego u Europskoj uniji. Dakle, potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa trećom stanom, odnosno sa Europskom unijom od strane Ukrajine ne može se iskoristiti za, kao opravdanje za postroženje carinskih postupaka. Dakle, trebamo da, pojasniti da takav postupak od strane Rusije bi imao posljedice i za naša poduzeća, europska poduzeća koja posluju u obje zemlje. Dakle, naša poduzeća koja su ulagala u te zemlje i koja ovise o komponentama za svoje proizvode, dakle i u našem je interesu da se spriječi bilo kakav trgovinski rat između ovih partnera. Evo, to je način na kojem možemo riješiti ova pitanja, a to je da se primijeni standardi svjetske trgovinske organizacije. Želim naglasiti da sporazum o pridruživanju neće ići na štetu odnosa Ukrajine sa Rusijom i sa drugim susjedima i također mi naprotiv smatramo da će on donijeti brojne koristi i također otvoriti brojne mogućnosti svim e, gospodarskim djelatnicima u Ukrajini, bilo da se radi o Rusima, Turcima, Europljanima ili nekim drugim gospodarskim e, djelatnicima i poduzetnicima. I na kraju želim naglasiti da ćemo nastaviti i dalje budno pratiti situaciju i održavati dijalog e, na svim razinama sa svim uključenim stranama. Služba za vanjsko djelovanje će stalno izvještavati parlament o svim razvojima događanja, a to uključuje također i odbor koji je nadležan za trgovinska pitanja. Hvala vam lijepa. Imamo još samo malo vremena jer bismo um, trebali uskoro završiti i pozivam vas da budete kratki u svojim izlaganjima. Imamo deset e, osoba koje su se javile za riječ. Uzvodin se je posljednje. dakle 11. I s time zaključujem popis. Minuta i pol, je li to moguće? Minuta i pol svima. Gospodin Sajosovski.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 što smo došli do te zajedničke deklaracije sa gospodinom Svobodom. Dobro znate da nas Rusija voli iznenaditi. Rekao bih da je potrebno da to uzmemo dosta široko. Ne treba samo trgovinu ili Ukrajinu. Tu observira tu je i Moldavija i Armenija. Treba e, govoriti o cjelokupnom e, istočnom partnerstvu, znate kakav je stav Rusije po tom pitanju. Mislim da možemo očekivati da ponovno dođe do takvih mjera, jer se ovdje radi o geopolitici. Stoga na ovaj ili onaj način doće do sukobljavanja s Rusijom. vode se mnoge političke strategije, soft power ili štap i mrkva, čak se i plin koristi u ovom trgovinskom ratu. Ima problema između Rusije i Azerbeđana u njihovim međusobnim odnosima. Sve su to poruke koje nam uh, upućuje Rusija. Carinska unija može biti upotrebljena protiv e, pridruženih e, zemalja, zemalja pridruženih Europskoj uniji, no s naše strane mi ne možemo ostati samo na tome i promatrati stanje, tu se govori i o slobodi izbora i tako moramo uzimati razmatranje tu situaciju treba to uzeti u razmatranje na mnogo širni način e, komisija, ne samo kao trgovinski sukob. Dakle, ako je Ukrajina riješena i ako se ovdje radi o testu, Treba dakle da Ukrajina poduzima dodatne mjere, da se riješe pitanje izbora, Timošenko i tako dalje, a mi sa svoje strane trebamo e, postaviti neke diplomatske e, mjere koje će biti jasnije glede Rusije i to je e, na jedna od točaka dnevnog reda sastanka G20 mislim da Europski parlament treba u rujnu usvojiti rezoluciju koja se tiče svih tih e, pritisaka vršenih na treće zemlje. Vjerojatno ćete, ste razumjeli da nija ne mogu Jašeka zaustaviti. Kada počne govoriti, no uvjeren sam da će Marek biti uljudan i držati se zadanog vremena. Najljepša hvala. Pretpostavljam da nema velikih razlika u mišljenju između nas glede ovog pitanja. Što se tiče onoga što je predstavnik e, Europske komisije rekao i što je gospodin Volski rekao, sve nam ovo jako dobro oslikava mehanizam koji sastoji iz toga da Kreml se pretvara da ne kontrolira Ukrajinu, oni se prave jer e, nije bilo vjerojatno da će doći do potpisivanja ugovora o pridruživanju i stoga je Rusija koristila soft power. Poslije također i velika kampanja koju je financirala Rusija, kampanja u Ukrajini, prema kojoj nije vrijedno ući e, u taj postupak pridruživanja sa Europskom unijom, ali to nema E, to je nešto što se mm, radi dosta arogantno i Rusija je prijetila Ukrajini i da to i to nije bio samo napad protiv oligarha, već samog stanovništva. Naime, njihova sudbina je ta koja je dovedena u opasnost. Dakle, to je prijetnja stanovništvu Ukrajine. I mi bismo trebali reagirati na civiliziran način. Raspolažemo zakonima, e, naši budući odnosi Dakle, Rusija mora znati da, e, tu, e, da je tu posrijedi njena budućnost, da će izgubiti u tom sukobu. Hvala lijepa. Hvala vam što se tiče vremena, to je već bilo malo bolje. A Rebecca Harms će sada biti savršena što se toga tiče. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i na pozivu. Uzevši u obzir ove neobične događaje u ovoj situaciji, u ime mog kluba zastupnika mogu reći da za nas to nije iznenađenje, način na koji Rusija sada reagira Mislim da u ovoj razmirici moramo zadržati hladnu glavu. Mi želimo završiti s ovim sporazumom o pridruživanju i to u svrhu bolje gospodarskog i političkog razvoja Ukrajine. Ovaj sporazum o pridruživanju nikad nismo smatrali kontroverznim pitanjem naspram Rusije. U Rusiji i u Ukrajini u Kijevu sam uvijek iznova rekla da sam uvjerena u to da na ovaj način na koji Europska unija treba trgovinske odnose sa Rusijom, da tako i Ukrajina treba imati dobre trgovinske odnose sa Rusijom. I mislim da moramo dati podršku Ukrajincima i vidimo da je to jasan prekršaj i pravila Svjetske trgovinske organizacije. U isto vrijeme smatram da sasvim mirno trebamo završiti naš katalog zahtjeva koji se tiču sporazuma o pridruživanju. Nadam se da ćemo doživjeti uspjeh u Vilniusu ne mislim da je samo Rusija problem, već smatram i da su naši zahtjevi za prestanak selektivnog e, pravosuđa, za oslobođenje gospođe Timošenko, ali i za reformu pravosuđnog e, sustava, da su to zahtjevi koje se moraju ispuniti. Dakle, puno uspjeha za Europu i za Ukrajinu u Vilniusu. Hvala vam, gospodin Koval. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący to faktycznie nie jest tylko kwestia. Hvala predsjedniče. Ispravno je reći da se ovdje ne radi samo o razgovoru o velikom e, industrijskom ukrajinskom konglomeratu, već se radi o e, poslu, e, o zaposlenjima u Ukrajini, o našoj vjerodostojnosti. Pitanje je što trebamo učiniti kada se pojavi situacija u kojoj je se uspije ispregovarati pridruživanje, onda e, ukrajinska strana treba e, privesti posao kraju. Zar ne bilo bolje da smo e, se pridružili, da smo priveli ovaj posao s Ukrajinom do kraja i mi bismo imali koristi od ovog sporazuma. To je obostrano to je sporazum koji je na obostran dobrobit i situacija je jasna, moramo ići u Kijev i pregovarati. Imamo dvije mogućnosti, ili da vršimo pritisak na Ruse zbog kritika i isto tako moramo razmišljati o onome što mi možemo napraviti. I zaključci e, događaja zadnjih nekoliko dana sljedeći. Moramo biti kratki. Moram vas šokirati, dame i gospodo. Ovaj sporazum o pridruživanju ne bi trebao biti potpisivan u Vilniusu. On mora biti potpisan sutra, idućeg tjedna u Kijevu ili u Briselu. To mora biti napravljeno što je prije moguće. Mi smo u stanju to napraviti i moramo privući njihovu pozornost što se ovog sporazuma tiče. E, stabilni odnosi između Rusije, Europske unije i Ukrajine su u pitanju i istovremeno treba doći do kraja e, nemira u Rusiji, a to je nešto što je u rukama Europske unije i Ukrajine. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodin Lizik. Hvala vam. Želim e, zahvaliti ekscelenciji veleposlaniku na e, tome što je naglasio da to što je Ukrajina odabrala i želim zahvaliti također predstavniku komisije što je rekao da ne pristajemo na pritisak i prijetnje koje dolaze iz Rusije. Međutim, želim se osobito zahvaliti predsjedniku Putinu jer jako sam e, bio pod dojmom e, onoga što je rekao i pretpostavljam da bismo trebali predložiti gospodina Putina za Nobelovu nagradu u medicini iz oftalmologije. Naime, on nam je otvori oči. barem onima među nama koji nisu vjerovali u prave namjere ruske države i koji nisu uviđali E, u strateške namjere Rusije. Sada mislim da svi diljem Europe jako dobro vidimo koji su stvarni ciljevi Rusije, čelik, plin, izvoz, to su važne stvari, ali istovremeno moramo svi imati na umu da je to povijesni trenutak za Ukrajinu i povijesni trenutak za Europsku uniju, a vrata Europe za Ukrajinu i druge partnere treba biti otvorena. Najviše hvala. Ovdje se radi o jako teškom pokušaju, ozbiljnom pokušaju ograničavanja suvereniteta Ukrajine i radi se ovdje i o našoj vjerodostojnosti jer europska unija jeste dionik ovog sukoba i ne možemo se praviti da nema nikakvih problema između Ukrajine i Rusije. Europska unija stoga treba reagirati na vrlo jasan način. Europski parlament također treba reagirati na jasan način i mislim da bismo trebali e, izraditi prijedlog e, rezolucije za sljedeće zasjedanje prilikom kojeg će se osuditi pokušaj Rusije da se miješa u unutarnje, odnosno poslove Ukrajine. Također bismo trebali u toj rezoluciji istaći da smo da se slažemo izradi dokumenta između Ukrajine i Europske unije. To je jako važan dokument i za vijeće i tu rezoluciju bi trebalo usvojiti u rujnu. Hvala. Gospodin Bergis. Hvala. Mi, mislim na nas, ne nalazimo se u situaciji od ključnog značaja. Ovo je povijesno raskriže za Ukrajinu, a vjerojatno i za samu Europsku uniju. Ta lažna formulacija, neka vrsta umirenja, ne bi smjela više biti upotrebljena. Navodno, Rusija se ustala da zaštiti svoje interese. Ne, ovdje se ne radi o upotrebi mirne sile, jer Rusija nije protiv slobode drugih. Krenimo par koraka Dalje, sloboda izbora za Ukrajinu mora biti zajamčena. Sporazumi u vezi onim, s onim što, o čemu govorimo potpisani bez ikakvih uvjeta ili sa e, uvjeti koje će staviti na stol izložiti jedna i druga strana su sekundarna pitanja. E, sporazumi su nešto se može ostvariti ukoliko Europska unija i Ukrajina budu imali dovoljne volje za međusobno približenje i da žive u zajednici i da se odbije bilo kakav pritisak i prijetnja. No, ta zajednička konsolidirana volja treba biti pokazana i s jedne i s druge strane možemo vidjeti i osjetiti da cijela Europska unija nije baš ujedinjena po ovom pitanju kao što je to slučaj u Ukrajini, tamo postoje određene snage na koje Rusija vrši utjecaj na oligarhe ili neke druge snage kako izvršiti podjelu i izaći iz ove konsolidirane konsolidiranog stava. Mi moramo taj stav zaštititi, bit, konsolidirati ga na pozitivan način. To se mora napraviti. Hvala, gospodin Stir. Predsjedniče, evo iz jedne šire perspektive jasno je da se odnosi Rusije ulaze u jednu fazu zaoštravanja i to ne samo sa Europskom unijom, nego općenito sa Zapadom jasno je da su bilateralni odnosi Rusije i Sjedinjenih američkih država pogoršani nakon skandala sa Snowdenom, jasno je da neki iminentni događaji oko Sirije će dodatno zaoštriti odnose i u tom kontekstu možemo i sagledati ovu situaciju sa Ukrajinom. Pitanje vrlo kratko za kolegu iz vanjske službe, ukoliko je to tako, ukoliko se iz ove globalne perspektive može reći da ulazimo u takvu fazu zaoštravanja odnosa, koje su procjene oko dodatne eskalacije, da li možemo se suočiti ponovno s nekom krizom kao i 2009. godine? Hvala. Gospodin Ja bih također počeo tako što ću se zahvaliti predsjedniku što je organizirao ovaj sastanak. Rečeno je da Rusija često izaziva takve probleme u osmom mjesecu ili tijekom e, ljetnje stanke, dakle to nije nikakvo iznenađenje zahvaljujem predsjedniku što je sazvao ovaj sastanak dakle i želim zahvaliti komisiji što je e, izradila naš e, stav, odnosno stave Europske unije. E, namjere, ruske namjere su dosta jasne. Tu se radi o prijetnjama prema upućenim Kijevu. Ne radi se tu samo o trgovini. Rusija ponovo poteže pitanje cijena plina no tu se prvenstveno radi o geopolitici, kao što je gospodin Volski rekao. I mi smo sasvim jasno e, dionik u tom e, su, sukobu, jer dakle, naša reakcija bi trebala biti jasna i odlučna, odlučujuća i bez ikakve sumnje i komisija i Europski parlament u svojim rezolucijama i izjavama moraju biti jasni. Imam pitanje e, veleposlaniku. Hvala vam na vašim uvodnim e, primjedbama. Čini se da čitavaj ovaj problem pokazuje koliko je za Ukrajinu važno što je potpisala sporazum ali isto tako ukazuje na to kako tu, to mogu iskoristiti e, neprijatelji Ukrajine kao što je to premijer Zerov e, danas pokazao, došlo je do sastanka vlade e, gdje je došlo do zasebnih carinskih regulacija za Ukrajinu. Ja mogu kratko govoriti, hvala najljepša. Ovdje se radi o jednom sporu o koji bi mogao, mogla riješiti svjetska trgovinska organizacija, zatim e, koje su političke posljedice po Europsku uniju. Dobro sam čula što je veleposlanik rekao. On je rekao da želi po svaku cijenu potpisati taj sporazum, da je on pripremljen, da mi želimo dakle da e, parlament bude u studenom e, iznesen pred Europski parlament, ali to ima posljedice po Europsku uniju. Rebecca Harms je rekla da e, e, pravna država još nije na snazi u vašoj zemlji. Dakle, ovaj sporazum o pridruživanju sa unijom predstavlja puno toga za vas, ali jeste li vi spremni učiniti ono što je potrebno glede stanja pravne države i ljudskih prava u vašoj zemlji? Hvala. Zadnji govornik, gospodin Demes Meker. Hvala. Čuo sam ovdje da ima veliko jednoglasje, tim bolje i ja se, gospodine predsjedniče, slažem s vama Ukrajina treba biti neovisna i moći odlučivati sama o e, savezima i izborima koje će donijeti a i stoga stav Rusije je u potpunosti neprihvatljiv. Zadnjih nekoliko godina sam često išao u Ukrajinu. Ljetos sam e, bio u Ukrajini kada je bilo, dakle, e, kad je ovaj mini trgovinski rat bio u jeku to je ruska strategija, možemo reći geostrateška e, ruska strategija i to oni uopće i ne skrivaju. Još jučer sam čitao jedan jako zanimljiv članak u Netjeli listu gdje se jasno govori o čemu se radi. Sve što vam mogu reći, gospodine predsjedniče, jeste da se e, ukrajinsko stanovništvo osvrće na osvrće prema Europi i velike su nade upućene Europi, tu postoje veliki potencijali e, i radna snaga, to je zemlja kojoj su potrebne europske investicije, a ono što Rusija radi nije e, ono što bi dobri susjedi trebali raditi, to je no sigurno je da će Ukrajina imati uvijek e, susjedne odnose sa, sa Rusijom i sa Europskom unijom. Dakle, bit će uvijek susjedi, ali bilo bi dobro da budu dobri susjedi. Hvala, gospodine veliposlaniče. Želite li odgovoriti? Da, e, dragi prijatelji, tri, e, pri, tri stvari želim reći sada. E, najprije, jako sam zadivljen potpunim podrškom Europskog parlamenta glede potpisivanja sporazuma i o pridruživanju i e, glede ovog e, sukoba sa Ruskom federacijom u vezi sa e, carinskim i trgovinskim odnosima i hvala vam. Kao drugo, molim vas da imate na umu ono što sam rekao e, u svom govoru na sedam, u sedam točaka što e, Europski parlament treba uzeti u razmatranje i Europska služba za vanjsko djelovanje. I kao treće želim vas ponovo uvjeriti u to da je Ukrajina e, odlučna i rješena da ostvari opipljiv napredak i zadovolji odgovarajuće uvjete koji su izneseni u prosincu 2012. godine na sastanku Vijeća za vanjske poslove. Želim biti jasan, mi ne želimo iskoristiti trenutni spor sa Ruskom federacijom kako ne bismo ostvarili svoje obveze iz prosinca prošle godine. Mi smo jako riješeni da to uradimo i e, uveliko smo uznapredovali na tom području. Ponovno želim e, iskreno zahvaliti predsjedniku i svima vama na vašem potpunom, vašoj potpunoj podršci i vi možete računati na Ukrajinu i na to da ćemo mi konstruktivno raditi sa e, Rusijom da riješimo e, tekuće otvorna pitanja s Rusijom i ostvarimo strateško partnerstvo. Hvala lijepa. Vrlo sam zadovoljan vidjeti da postoji veliki konsenzus ovdje u vezi s političkim značajem onoga što se dogodilo i e, u vezi s mjerama koje treba poduzeti kako bi se riješila ta pitanja i e, glede načela i obveza svjetske trgovinske organizacije da ih treba primijeniti na sve partnere i e, glede slobodnog izbora svih zemalja prema završnom e, aktu iz Helsinkija. da dakle, to sve treba biti ispoštovano. Mi ćemo biti čuvari tih načela. Nije ni u čijem interesu da se stvaraju umjetne političke napetosti, gospodarske prepreke. Svima je u koristi da dođe do boljih, boljih investicija i trgovine, morat će se e, ispoštovati e, određeni izbori i postaknuti na, i to e, o tome će biti riječi na svim razinima i ja očekujem da će na rubu nadolazećeg sastanka G20 biti još dodatna mogućnost da se o ovome raspravi. Hvala lijepa. Hvala vam. Zahvaljujem se vama i kolegama i kolegicama. Kao što ste mogli primijetiti imamo e, široki konsenzus. Kao prvo, Rusija nema pravo postupati ovako kao što to čini. Kao drugo, mi želimo potpisati sporazum o pridruživanju s Ukrajinom u Vilniusu. Kao treće, nadamo se da će nam ukrajinske vlasti dati priliku potpisati taj sporazum. To su dakle ta tri pitanja i mislim da što se toga tiče postoji dosta nade, a postoji dosta potrebe da se to napravi. Hvala vam. Zamolit ću e, kolege Kličko i Jacenjuka da nam se pridruže ovdje na panelu. Ja, if you could, to come Hvala vam. Točka dnevnog reda broj pet Imamo još pola sata za tu točku. Predložio bih da svatki dobije deset ili bolje pet minuta za svoje uvodno izlaganje. Da zatim imamo priliku postaviti i nekoliko pitanja jer u 12.30 moramo završiti sa našom sjednicom. Slažete li se ko će od vas početi? Vitali, izvolim. Poštovani predsjedavajući, poštovani članovi odbora za vanjske poslove, vrlo se veselim ovoj prilici danas da mogu sudjelovati na vašem sastanku, da mogu pred vama govoriti. Naša stranka je, je vrlo zadovoljna sa povećanom pažnjom koju posvećujete redovito Ukrajini, kao i prema vašim stavima o demokraciji unutar Europskog parlamenta. Dopustite mi da započnem s jednom temom koja je danas stala na dnevnom redu. A radi se o najnovijim sankcijama, trgovinskim sankcijama Rusije prema Ukrajini. To su sankcije koje se protive dogovorenim bilateralnim i multilateralnim sporazima kao i normama i standardima, standardima Svjetske trgovinske organizacije. Nije nikako čudo da smo jako nezadovoljni s time u Ukrajini. Vrlo smo zahvalni Europske uniji za brzo i jasno osuđivanje takvih poteza Rusije. Nije to prvi put da je Rusija poduzela takve korake, no do sada ti koraci nisu bili toliko sistematično provedeni i istodobno cinični. To je pokušaj da se prijeti Ukrajini, da ju se stavi pod pritisak kako bi se potpisivanje sporazuma o pridruživanje s EU stavilo u pitanje s kojim bi se uspostavila zona slobodne trgovine. I e, doista, ruske vlasti čak niti ne pokušavaju sakriti svoje geopolitičke namjere. Na e, sljedećoj sjednici našeg parlamenta ćemo e, raspraviti o tome i čvrsto smo uvjereni da Ukrajina mora iskoristiti sve e, načine koje stoje na raspolaganju da zaštite svoje interese naspram Rusije. Prije svega se trebaju načela civiliziranog ponašanja u sklopu bilateralnih odnosa sa Rusijom e, biti poštovana i treba ih isto tako zajamčiti. Ove trgovinske sankcije Rusije iznova pokazuju važnost potpisivanja sporazuma o uduživanju, Uspjeh ili neuspjeh tog sporazuma nema samo srežne posljedice na budućnost Ukrajine, već i na neke druge zemlje u toj regiji. Mi smo realistični. Mi u potpunosti imamo razumijevanja za to da su ustvarivanja naših zajedničkih ciljeva, to je dakle potpisivanje i primjena sporazuma o udruživanju, da bez zahtjeva i potpore unije neće biti moguće. No isto tako vidimo da trenutna ukrajinska vlada nije spremna stvarno i ostvariti ove korake koji su potrebni. Oporba unutar eh, ukrajinskog parlamenta je složna i žele ostvariti posizanje e, zakona kojim bi se potaknula integracija Ukrajine sa Europskom unijom. Osim toga, moramo isto tako ostvariti da se ti zakoni zbog e, što se tiče njihovog sadržaja i sami imaju odredbe o takvoj integraciji s Europskoj uniji. Prije nego što donesemo konačnu odluku, želim vas uputiti na sljedeće. Sporazum o oduživanju će biti koristan instrument kako bi se trenutne aktivnosti ukrajinske vlade promijenile, kako bi se utjecale na njih. Ojačat će se demokratska temeljna načela tim sporazumom i dat će nam se nove mogućnosti za pravedne izbore u 2015. godini. Ukoliko pobjedimo, će se naša e, kandidatura koja je usmjerena na demokraciju isto tako uključiti u provedbu tih zakona. S druge strane, neuspjeh sporazuma o udruživanju bi se mogao iskoristiti od strane autoritativne vlade da se i dalje udaljavamo od demokratskih vrijednosti. Mogu vam zajamčiti da će se demokratska oporba založiti, da će učiniti sve što je moguće kako bi trenutna vlada morala potpisati sporazum o pridruživanju. Mi smo uvjereni da je on od velike važnosti i da će imati isto tako neke posljedice na određene političke zatvorenike. Prije svega tu mislim na oslobođenje Julije Timošenko. To je zadatak koji se nalazi na samom vrhu naših političkih prioriteta. Hvala vam na vaše pažnje. Hvala. Hvala vam. Sada eh, bih pozvala pozvao gospodina Arsenija Jacenuka da nam da svoje izlaganje. On je vođa političkog vijeća stranke Batkivčina, trenutno najveća oborbena stranka i to je i stranka gospođe Julije Timošenko. Uvaženi zastupnici, gospodine predsjedavajući, zahvaljujemo vam na ovoj prilici što ste nam dali da se obratimo ovoj važnoj publici. Dopustite mi da se kratko i jasno izrazim. Ukrajinska pozicija je usmjerena prema europskoj integraciji. Mi smatramo da će se sporazum potpisati u studenom. Mi, ukrajinska oporba, ćemo učiniti sve što je moguće kako bismo ostvarili potpisivanje tog sporazuma. Podupet ćemo zakonodavstvo koje je potrebno. Već smo uveli jedan određen broj nacrta zakonodavstva i zamolili smo i E, predsjednika parlamenta da proslijedi naše prijedloge i da ih provedemo. To su određeni preduvjeti koji su potrebni za potpisivanje sporazuma. Dopustite mi da vas podsjetim da postoje tri kriterija, tri glavne pretpostavke koje se tiču onoga što ukrajinska vlada mora poduzeti. Mi smatramo da će ukrajinska vlada provesti te pretpostavke. Prva pretpostavka je da se zaustavi sa pristanim zakonodavstvom i da se oslobodi Julija Timošenko. Mi isto tako smatramo da će predsjednik e, Ukrajine dopustiti Juliji Timošenko da e, otputuje u Njemačku kako bi dobila potrebnu zdravstvenu njegu. Druga pretpostavka jest da se državno odvjetništvo da se državnom odvjetništvom ograniči moć jer on i dalje djeluje na temelju e, prethodnog uzora ruskog državnog odvjetništva. Isto tako smo spremni poduprijeti sve zakonodavstvo koje će državno odvjetništvo učiniti proeuropskim i koje će ga nagnati da poštuje ljudska prava. Treća pretpostavka je pretpostavka koja se tiče izbora. 2012. godine su izbori e, djelomično bili namješteni, stoga se nadamo da će sada ukrajinska vlada u pet e, izbornih jedinica izvesti pravedne izbore. Što se tiče Rusije, nema ništa novog. Rusija je sada započela sa trgovinskim ratom protiv Ukrajine. Dopustite mi da parafraziram, to nije trgovinski rat. To su jasne političke akcije, ne samo usmjerene protiv Ukrajine, to su izazovi koje nas dva identiteta, dakle Europska unija i Ukrajina, sada imaju pred sobom. I zajedno moramo dati jasan, jasno i odlučno rješenje. Dopustite mi da vam podsjetim što je Rusija učinila prije nego što su Baltičke zemlje se pridružile nato i Europske uniji. Dopustite mi da vas podsjetim na sastanak na vrhu 2008. godine kada je Ukrajina zatražila e, prvi put akcijski plan vezan uz članstvo za NATO. Rusija je poduzela slične akcije, slično je djelovala, a ono što je ključne važnosti za nas jest da shvatimo da, ne, da se ne radi samo o preživljavanju, već da zbog tih akcija se ojača Ukrajina, da zajedno postanemo jači. Dakle, mi kao Ukrajina, e, kao dio šire europske obitelji. Ruska federacija je prekršila čitav niz bilateralnih i multilateralnih dogovora, započevši sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije, a završivši sa e, dogovorom između Ukrajine i Rusije, koje je ukrajinska e, vlada već, Ukrajina već ratificirala. Ali, kao što sam rekao, ne radi se samo o trgovini, već i o samoj politici. Carinska služba, carinska udruga je politička udruga, ne samo trgovinska udruga. ja smatram da sam predsjednik Putin želi ponovno uspostaviti neku novu vrstu, novu verziju e, Sovjetske e, unije. Mi smo bili dio tog saveza više od 80 godina i sada bi bilo dosta. Naša je, e, naš, naš pogled je usmjeren prema Europskoj uniji i mislim da je bio najbolji način upravo da se potpiše i da se provede ovaj sporazum o pridruživanju. Ukrajina neće moći provesti pravedne izbore ako se ne potpiše sporazum o pridruživanju i duboki sporazum o slobodnoj trgovini u e, ovim e, nadolazećim petničkim izborima 2015. godine. Mi stoga smatramo da je naša budućnost europska budućnost između Ukrajine i Europske unije. Posvećeni smo tom cilju i mi vas pozivamo i pozivamo ukrajinsku vladu i ukrajinskog predsjednika da ispune sve ove tri pretpostavke kako bi se ostvario sveobuhvatni pristup, a ukrajinska oporba je spremna surađivati kako bi se postigli dogovori oko ovih sporazuma. Naša budućnost je na zajednička budućnost i čvrsto smo uvjereni da ćemo i doživjeti uspjeh. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Salizvoski. Hvala, vrlo mi je drago čuti da je oporba ujedinjena o tim pitanjima, o pitanjima europske integracije. No mislim da također možemo reći sada kad smo poslušali veleposlanika e, da su i vlada, a i e, dakle, vladajuće stranke, da su i one složne oko toga. Postoji prijedlog oporbe koji sam upravo sada čuo od gospodina Jacenjuka da podržavate vladu u vezi svih akcija koje se tiču provedbe sporazuma u pridruživanju, to je vrlo dobra vijest, a isto tako se želim osvrnuti na ono e, što smo već čuli, da bi oporba mogla biti privremeni saveznik vlade što se toga tiče. Dakle, privremeni i ograničeni, ali unatoč tome saveznik. Predlažem vam da nešto iz naše, našeg iskustva preuzmete. Mi smo na putu prema Europskoj uniji, stvorili jedan dogovor, jednu koaliciju e, u svim političkim obiteljima. Svi su oni bili složni, imali smo poseban dijalog i naporno smo radili u parlamentu kako bismo mogli e, osvajati transpoziciju više od tisuću zakonodavnih dokumenata. Ono što se očekuje od vlade je da ostvare određene napretke. Neću ponoviti ova tri zahtjeva, to smo već rekli, no prije ljeta smo zaprimili određene zabrinjavajuće signale od e, Vihnora Rade, koji je navodno odgodio rad na određenim važnim zakonodavnim dokumentima. Stoga mi je vrlo e, drago što sada čujem vašu izjavu, gospodine Kličko i gospodine Cenuk, što ste ovdje danas i što čujem da ćete ponovno krenuti s tim radom, jer je potrebno ostvariti rezultate kako bismo na kraju ostvarili i ovo o čemu sada razgovaramo. Puno vam e, uspjeha želim na tom putu i pokušajte misliti na interese e, sljedećih naraštaja, a ne samo e, interese vezano uz sljedeće izbore. Hvala vam. Gospođa Majerek. Gospodin Majerek, uspječavam se. Hvala vam. Jako je interesantno i fascinantno saslušati e, ono što imaju za reći gospodin Kličko i Jacenuk, a isto tako je fascinantno ustanoviti da na neki način govorite istim glasom. Znam da u Briselu postoji još jedan oporbeni čelnik koji sada nije prisutan u parlamentu danas i bilo bi vrlo zanimljivo čuti i od strane trećeg zastupnika e, koji je njegov stav o ovome. Da se osvrnem sada na našu temu. Ovo što ste rekli ja mogu interpretirati kao izražavanje pozicije oporbe, a isto tako i e, time stranke, Europske pučke stranke, vi ste član, to jest e, predali ste članstvo da postanete dio te europske obitelji. A sada bi me zanimalo da vidim kako će se razviti dalje te rasprave unutar, unutar dakle, vaše, političke obitelji u vezi ovog sporazuma. Unutar Europske unije e, se e, svi više manje slažu oko pridruživanja Ukrajine e, u europsku, obitelj, iako nisu sve zemlje članice tu jednoglasne. Sada, kratko vrijeme prije sastanka na vrhu Vilniusu, će biti potrebno uložiti dodatne napore, a isto tako će biti potrebno i to se napora s vaše strane i to stoga što je glas oporbe u ovim pitanjima posebno važan i da stvarno radite složno sa vladom, to je vrlo bitno isto tako i za e, podršku unutar Europske e, unije koju trenutno živate. Sada se nalazimo u jednom ključnom trenutku što se tiče političkog razvoja. Imamo pozitivne razvoje na tom planu, ali postoje i neke negativne tendencije, na primjer e, koje se tiču seksualnih manjina, način na koji se s njima odnose. A sada nastavljam na engleskom. Vrlo je bilo zanimljivo čuti zastupnike oporbe prije ljeta smo ih već čuli, a sada su i sami čelnici ovdje s nama. Možda bi bilo na vrijeme da pozovemo nekoga isto tako iz stanaka na vlasti iz te regije. Očito je da svi imaju nešto reći o tome i mislim da su neke ideje e, koje ste rekli e, vezano uz manjine e, bili možda dosta zanimljive. Uh, das äh, war der Botschafter heute Zastupnik e, je bio danas s nama, veleposlanik. Ministar vanjskih e, poslova je isto tako e, zastupao Ukrajinu jednom prilikom i stoga moram reći da ipak imamo ovdje i goste iz vladajućih stranaka. Mi ćemo dalje pratiti ove razvoje u idućih nekoliko mjeseci i na kraju ćemo morati donijeti odluku što se tiče Vilniusa te isto tako na koji način ukrajinska vlada i ukrajinski parlament donose potrebne odluke vezane uz to. Na primjer, gospodin Zanimlju Svolski je definirao neka stajališta, a isto tako i naši gosti iz oporbe. I mislim da ćemo samo zajedničkim stavom moći ostvariti uspjeh. Gospodin Kreisler je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Trgovinska politika je uvijek povezana i sa geopolitikom. Mislite da je to u potpunosti odvojeno e, je varka i zabluda i to vidimo već na primjerima iz doba kolonizacije. Ono što ja smatram je da u svakom slučaju treba postići e, dogovor oko sporazuma o pridruživanju i svi se moraju pridržavati pravila igre. Ne možemo Europskoj uniji reći e, potpišite sada, makar e, nismo sve zahtjeve ostvarili, već trebamo stvoriti uvjete da u Vilnisu obje stranke mogu biti zadovoljne. Ono što sada Rusija radi je da možda svoje geopolitičke ideje jasnije izražava od drugih zemalja. Ono što bi me zanimalo s vaše strane, kako se unutar ukrajinskog stanovništva razvija ta rasprava, koliko je ukrajinsko stanovništvo zainteresirano sada na ovim eh, aktivnostima Rusije, znamo iz prošlosti, eh, kada se radi o eh, trgovinskim tokovima, kada se radi o plinu, kada se radi o oštrim zimama koje smo imali, da se ta pitanja uvijek iskoriste za postizanje nekih drugih interesa i bojim se da je to nešto što se stalno ponavlja. Uskoro će se dakle održati sastanak e, zemalja G20 u Moskvi. Biće vrlo zanimljivo vidjeti kako će se to odvijati i bit će važno da se i s europske strane raspravi o tome što se događa između Ukrajine i Rusije. Imamo trenutno dovoljno sukoba diljem svijeta, pa i e, sukobi u kojima bi Rusiju trebali kao partner, no pitanje je je li predsjednik Putin spreman preuzeti tu odgovornost. A još jedan aspekt, svjetska trgovinska organizacija se čini dosta sporom, dosta mrtvom, no i nju bi se trebalo iskoristiti kako bi se unutar same institucije iskoristile mehanizmi te organizacije, a ne samo reći da nam je potrebno sporazum o slobodnoj trgovini i sporazumu o pridruživanju i da će zatim sve biti bez problema. Mislim da je to isto tako petjedana izjava. Gospođa Lupčeva. Nadam se da sam dobro izgovorila ime. Danas smo čuli vrlo važne izjave kako od strane ukrajinske vlade, tako i od strane ukrajinske oporbe. Danas smo mogli utvrditi da kako vlada, tako i oporba govori jednim glasom, da imaju isto mišljenje, a to je vrlo važno uzevši u obzir prethodne, e, to jest nadolazeće odluke koje i Europska unija mora donijeti. Vrlo je bitno da su sve zainteresirane stranke angažirane što se tiče integracijskog procesa Ukrajine. Moramo isto tako i vremenski plan koji se tiče potpisivanja sporazuma poštivati. Sporazum treba potpisati, a da istodobno ne donesemo ishitrene ishitrena mišljenja. Imam jedno pitanje upućeno gospodinu Kličku i Jacenjuku. Koje mogućnosti postoje da vlada i oporba zajednički rade što se tiče poštivanja kriterija vezanih uz e, samopotpisivanje, sporazuma. I još jedno pitanje. Kako se civilno stanovništvo odnosi prema procesu europske integracije unutar Ukrajine? Hvala vam. Smaka. Uh, Gospodin hvala vam lijepa. Želim zahvaliti također i predstavnicima oporbe. Lijepo je čuti da obojica s uvjerenjem podupiru procesa europskih integracija u Ukrajini i moram reći da sam posjetio Ukrajinu ovog ljeta i Također sam razgovarao sa tamošnjim stanovništvom i moram reći da i stanovništvo podupire integracije. No imam također i jedno kritičko pitanje. Naime, u narodu sam razabrao i određeno nepovjerenje prema politici, bilo oporbenoj politici, bilo politici vlade. Dakle, jedan negativan stav. Vrlo često je to nešto što možemo pripisati nedostatku slobodnih demokratskih izbora u Ukrajini. I to smatram opasnim. To je opasno kada postoji nepovjerenje naroda u vlastitu političku klasu. To je barem moj dojam, bit ćete mi to potvrditi ili me razuvjeriti. Mislim da je to sada dio problema i to je također nešto što je povezano sa pitanjem korupcije koja je i dalje rasprostranjena na svim razinama. Mislim dakle da su toga potrebne brojne reforme i tu mislim na reformu radnog prava kako bi radno tržište bilo pravednije. Dakle, moje pitanje je slažete li se s time? Obećajte mi, molim vas, nešto. Dakle, da, da ćete biti kraći od minute, onda ću vam dati riječ, zato jer morate dati i našim gostima priliku da odgovore. Dakle, budite vrlo kratki. Dakle, kao što smo rekli, Prije potpisivanja ugovora o e, sporazuma o pridruživanju, dakle, sada je rezultat cijelog procesa još neizvjestan i doista je bilo drago kad bi se taj sporazum potpisao sutra ili sljedećeg tjedna, kao što je gospodin Kovala rekao, ali mislim da to nije vjerojatno. Dakle, treba ćemo imati u budućnosti dobre živce, a također e, treba znati da Rusija ima mnogo iskustva u takvom ratu živaca. Doista mi je drago da i predstavnici odborbe i veleposlanik govore jednim glasom. U ovom trenutku nam je potrebno jedinstvo i naravno vlasti u Ukrajini trebaju donijeti odgovarajuće zakone, no pitanje je hoće li se usvojiti pravi zakoni i koliko je vjerojatno da će se to dogoditi u narednim tjednima. Hvala vam lijepa. Imam jedno pitanje. Lijepo je čuti da ste za potpisivanje sporazuma o pridruživanju što prije, no htio bih čuti vaše mišljenje o izjavi premijera Azarova, a također i o mogućem pristupanju Ukrajine Carinskoj uniji ili raznim sporazumima sa Carinskom unijom koji su također u sporazumi koji pokrivaju i Rusiju. Dakle, htio bih čuti koji je vaš stav s obzirom na međunarodnu politiku koju vode vaša zemlja i vaš predsjednik. Gospodine Landsberg, ih 30 sekundi. Ja pozivam na najveću moguću konsolidaciju oporbe i vlasti kada je riječ o potpisivanju sporazuma. Također, želio bih vidjeti i veću fleksibilnost glede nekih preduvjeta. Ako gospođu Timošenko pomiluje sadašnji predsjednik ili sljedeći, ako bude puštena prije potpisivanja sporazuma ili nakon potpisivanja sporazuma, dakle to ne bi smjelo nešto što određuje sudbinu Ukrajine. Dakle, potpisivanje e, sporazuma može biti ili loše za Ukrajinu i loše za Juliju Timošenko. To je nešto što ne smijemo dopustiti. Hvala. Hvala. Ovo se Ko se želi javiti za riječ prvi? Gospodin Jacenjuk. Dakle, hvala vam na ovim važnim i zanimljivim pitanjima i ja ću nastojati odgovoriti na svako od njih. Dakle, kao prvo kada je riječ o reformama u Ukrajini, iskreno rečeno najbolji akcijski plan za reforme u mojoj zemlji je potpisivanje, ratifikacija i provedba sporazuma o pridruživanju i slobodno trgovinskog sporazuma. Mi ne moramo sada izmišljati kotač, on već postoji i u Ukrajini, a najbolji akcijski plan je da se provode ovi sporazumi i Ukrajina će biti daleko proeuropski, ako budemo dužno provodili ovaj sporazum. Naravno, kako bismo to ostvarili, trebamo također provesti i 11 zakonskih prijedloga. Započeli smo sa raspravama za okruglim stolom o integraciji u mojoj zemlji i doista smo bili uznemireni kada su predsjednik i vlada odbili sudjelovati u ovom okruglom stolu. No, mm, ishod okruglog stola je bio vremenski okvir i također jasn zacrtan put za provođenje ovih 11 zakonodavnih akata. To ovisi o političkoj volji većine, ne manjine i želim to istaknuti. Dakle, radi se o političkoj volji predsjednika Ukrajine i većine regija e, stranaka u četiri regije, dakle da li su oni spremni poduzeti prave korake kako bi se sporazum potpisao u studenome. Postavili ste pitanje o političarima u Ukrajini i o tome kako su oni viđeni od strane stanovnika u Ukrajini. Pa, iskreno rečeno, Ukrajinci, ali ne samo Ukrajinci, mrže političare. Dakle, to ovisi o političarima, o tome jesmo li sposobni provesti prave promjene i o tome ovisi naša vjerodostojnost u očima Ukrajinica. A to je obveza i odgovornost novih političara u našoj zemlji. I to je ono što želimo ostvariti, postići i tako želimo postupati. I zbog toga nam trebaju ovi sporazumi kako bismo pokazali Ukrajincima da smo mi europljani i da znamo što učiniti, kako učiniti i s kime, odnosno s vama kao našim partnerima. Kada je riječ o raspravi o europskim integracijama, želim reći sljedeće. Dakle, Imamo dosta neobične rezultate iz anketa. Mm, sjećam se ankete kada je sadašnji predsjednik stupio na vlast. Dakle, anketa, prema anketi iz 2011. većina Ukrajinaca je podržavala e, integraciju u, sa 46% u neku vrstu nadnacionalnog entiteta sa Rusijom. Međutim, u međuvremenu su se brojevi promijenili. Sada 56% Ukrajinaca podržava integraciju sa Europskom unijom. To su dobre vijesti. Dakle, što više proruske predsjednike imamo, ti su već veća je podrška europskim integracijama u Ukrajini. No, ono što nam je potrebno jest kampanja za podizanje svijesti u Ukrajini kako bismo objasnili Ukrajincima kako će koristi imati od svega toga, dakle sa ukidanjem e, viznog režima i izmjenama u, vladavini prava, proštivanjem e, ljudskih prava, novog državnog odvjetništva i tako dalje. To je način kako možemo povećati i razumijavanje europske ideje među Ukrajincima. Kada je riječ o Carinskoj uniji, gospodine predsjedniče, pa ja smatram da će ukrajinska vlada pokušati tu izvesti neke trikove. Dakle, s jedne strane će uspostaviti dijalog sa Europskom unijom, a s druge strane će pokušati uspostaviti neku vrstu odnosa sa Carinskom unijom, zato jer glasači, birači predsjednika Junukovića su proruski i ako bismo mi onda se obratili, odnosno kad bi se on obratio isključivo Europskoj uniji, ne uzimajući u obzir Rusiju, onda bi izgubio te birače. I to moramo imati na umu. Stoga taj sporazum treba potpisati i također trebamo uspostaviti nove odnose sa Ruskom federacijom, dakle ne smijemo uspostaviti potpuno nove odnose iz korijena, nego novu vrstu odnosa. Dakle, ruski predsjednik, ruska vlada treba poštivati suverenitet države Ukrajine i u tom smislu nam je potrebna vaša podrška. I na kraju, pozivamo ukrajinsku vladu da zadovolji sve kriterije, odnosno izbore, pušenje Julije Trimošenko i reformu državnog odvjetništva. Hvala vam. Gospodine Kličko. Hvala vam na vašim pitanjima. Djelomično je moj kolega već govorio na to, moj kolega Jacenjuk. Ja još jednom želim potvrditi sljedeće. Pitanje koje se postavlja danas se tiče Carinske unije ili Europske unije, a većina Ukrajinaca je donijela tu odluku da žele se približiti Europske uniji. Naravno, samo po sebi razumljivo e, da je potrebno to dobro objasniti, e, da je dobro e, im pokazati kako će imati koristi od toga. Možete si zamisliti da 75 Ukrajinaca nikad nisu bili izvan svoje zemlje. I da samo teoretski znaju nešto o europskim vrijednostima. Naravno, ako usporedimo BDP, naspram dakle, Carinska unija ili Europska unija, ako usporedimo e, životne standarde, ako usporedimo e, zdravstvenu njegu, obrazovanje, onda se to pitanje e, ne postavlja. Danas možemo reći da većina Ukrajinaca podržava potpisivanje sporazuma o oduživanju s Europskom unijom i da žele živjeti u Europskoj uniji i to je jasan odgovor. Jer je Ukrajina geografski gledano Europa. I povijesno gledano također mi imamo i e, mentalitet europljana i imamo no, s druge strane, niske životne standarde koje želimo povisiti. Naši susjedi su nam dali dobre primjere. Poljska, Češka, Slovačka su učinili i postigli veliki napredak i to je dobar primjer i za nas. Samo po sebi razumljivo da je to velika zadaća, a mnoge korake još treba poduzeti do Vilniusa. Ja smatram da imamo mogućnosti to postići, to naravno ovisi o našoj, našoj snazi, o snazi e, oporbe. Mi ćemo učiniti sve što je moguće da ispunimo našu zadaću. Kada govorimo o reformama, reforma sudstva, pravosudnog sustava, onda govorimo o pet jasno o različitim stvarima. Imamo još pet konfliktnih regija gdje se moramo sredotočiti što se tiče parlamentnih izbora, moramo se posvetiti isto tako na e, Kijev. To je naša domaća zadaća, to možemo i e, naravno, kao što sam već rekao u mom uvodnom izlaganju, naš je prioritet upravo to jer zemlja ne može postati europska ako imamo političke zatvorenike u našoj državi. Mislim da to možemo postići, to će ovisiti o našoj snazi. Mi ćemo sve napraviti jer Julija Timošenko se mora osloboditi. Naravno, postoji veliko pitanje vezano uz korupciju, mi ćemo se boriti protiv toga kako bismo ostvarili reforme na tom polju. Samo kratko još na kraju, ja sam čvrsto uvjeren da sve europske zemlje trebaju takvo stanje da je Ukrajina stabilna zemlja, gospodarski i politički stabilna zemlja, zato što bi e, nemiri u takvoj zemlji koja se nalazi u središnjoj Europi moglo, e, dovesti i do nemiri u susjednim zemljama. Naš je cilj i naš je stav takav da mi to sve možemo postići ako idemo u smjeru ka Europskoj uniji. Prvi korak je potpisivanje sporazuma o podrživanju i to je stoga vrlo važno za Ukrajinu. Želim zahvaliti svima koji podržavaju tu ideju. Mi kao oporba, kao ukrajinski građani učinimo, učinimo sve što ovisi o nama kako bismo i stvarno ostvarili taj san, taj cilj. Hvala. Imate još jednu napomenu što se tiče sasanka G20. Rekli smo u vezi G20 nešto i želim vas posjetiti da smo prošlog tjedna imali G7 plus 1, no nakon Sirije, nakon, nakon Ukrajine, dakle trebamo imati G19 plus 1 no trebamo ipak biti ujedinjeni kako bismo bili uspješni i mislim da će G20 o tome ovisiti kako mi budemo djelovali, dakle Ukrajina i Europska unija, dakle mi moramo biti jedinstveni i pokazati pravo jedinstvo i odlučno provoditi ove sporazume. Gospodin Putin časti u Sankt Petersburgu. Hvala vam eh, na ovoj prilici za održavanje ove rasprave. Nadam se da ovo neće biti posljednja rasprava o Ukrajini i o istočnom susjedstvu do Vilniusa. To će biti stalno na našem dnevnom redu. Hvala vam na vašem zalaganju i nadam se da ćemo moći nastaviti ovu suradnju. Hvala vam lijepa.